E, nadležni odbor ima jednu ispravku što se tiče e, teksta koji je usvojio Europski parlament e, u skladu sa 216. člankom stavka četvrtog poslovnika to se smatra predloženim ako najmanje 40 zastupnika nije podnijelo nikakve prigovore. To možete pronaći na Sons on Direct i to će se objaviti u zapisniku ovog zasjedanja. srijedu ćemo zajedno sa eh, predsjednikom vijeća potpisati deset zakonodavnih akata